Dobry wieczór, witam Państwa. Kolejnym punktem porządku... Dame i gospodo, sljedeća točka na našem dnevnom redu je izvješće Izabel Toma kako uskladiti nadzor ribarstva u Europi. Odmah dajem riječ gospođi Thomas, četiri minute, izvolite. No, Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče.